sam e, najavio e, nešto povezano sa preporukom za donošenje odluke koju je podastro e, odbor Envi. Prošlo su 24 sata, nije bilo nikakvih primjedbi. Slijedom članka 105. stavka 6. preporuka se usvaja bit će objavljena zajedno sa donesenim tekstom sutra u četvrtak 18. siječnja 2018. godine. A sada možemo krenuti dalje. Krećemo sa prvom